Dear predsjednice, gospođo Kosta, potpredsjednici, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Počećen sam što sam s vama večeras. Danas više nego ikada vi, Europski parlament i vaši članovi, ubličujete novu Europsku komisiju. Želim reći nekoliko riječi o tome zašto sam sretan što sam s vama danas. Biti povjerenikom znači zalagati se za Europu. Biti povjerenikom znači predstavljati evropske interese i nikakve druge. Biti povjerenikom znači služiti evropskim građanima. Za mene je velika čast odgovoriti na ovaj poziv. Kao što znate, ja znam da su odnosi između Europske unije i Mađarske prošli e, vrlo težak, vrlo teško razdoblje. Nismo se slagali o nekim važnim pitanjima i svađali smo se e, glasno i uporno dugo vremena. Ali jedna od velikih vrlina Europske unije je što nam daje prostora da riješimo teškoće i da riješimo otvorena pitanja i to otvoreno, demokratski i na miran način. Radeći kroz nesporazume, koliko god oni teški bili, to nas jača kao pojedine države i kao uniju. I na koncu ujedinjuju nas iste europske vrijednosti ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštivanje ljudskih prava. To su vrijednosti kojima, koje osobno i duboko poštujem. Večeras želim s vama podijeliti svoju viziju za obrazovanje, kulturu, mlade i građanstvo. Želim govoriti o poslu koji ćemo morati zajedno obaviti. Ukoliko pogledate novinske naslove, možete, može vam se učiniti da ovaj moj portfelj nije među najvažnijima, međutim ja se s tim ne slažem. Što je važnije nego budućnost naših mladih? Koji su problemi važniji nego nezaposlenost mladih, koja ostaje iznad 50% u nekim zemljama? Koja je zadaća važnija od one da se našim budućim generacijama da najbolji početak u životu? što je važnije Europskoj uniji, dragocjenije nego vlastita kultura i osjećaj identiteta. Ove, koje sektore trebamo vi bolje zaštititi nego kulturu i kreativne industrije? Što je Europa nego zajedničko nasljeđe, zajednica zajedničkih vrijednosti? uvaženi zastupnici. Vjerujem da je naš portfelj vitalan poput e, i važan poput svih ostalih. Ukoliko želimo ponovno izgraditi gospodarstvo koje je pošteno i koje je održivo, moramo početi sa obrazovanjem. Moramo naše mlade pripremiti za multikulturalni i brzi svijet. Ukoliko želimo da naši umjetnici, stvaratelji stvore slušatelje diljem Europe i svijeta, moramo im pružiti instrumente kojima, mogu, e, kojima, kojima se mogu poslužiti i kojima mogu procvjetati u digitalnom razdoblju. Kada pogledamo obrazovanje, kulturu, sport i demokratsko uključivanje, to znači aktivirati naše potencijale kao ljudska bića. Kao ljudska bića nalazimo smisa u odnosima sa drugima, postajemo cjeloviti jedino kada damo doprinos u nečem što je veće od nas. Politike u našem portfolju, portfelju se ispunjavaju na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. To one su što bliže našim građanima i to je nešto što bi trebalo tako i biti. Međutim, slažem se s vama koji velite i vjerujete da Europska unija u tom smislu može odigrati vodeću ulogu. Moramo pomoći našim zemljama članicama i našim dionicima da odgovore na izazove koji su nalaze pred nama. Želimo modernizirati naše obrazovne sustave, počevši od najranije mladosti do postdiplomskih studija. Želim se osigurati da imamo motivirane i dobro osposobljene nastavnike koji će biti prepoznati i cijenjeni u društvu. Želim škole i sveučilišta da prihvate nove tehnologije i nove načine podučavanja i učenja. I također želim da postignemo i dostignemo ciljeve iz strategije Europa 2020. Da što više studenata završava svoje školovanje i da ih što manje napušta školovanje. Mlada osoba koja napusti školu bez kvalifikacija već se susreće sa velikim društvenim problemima i prije nego što je njegov život zapravo počeo. Dragi kolege, moji prioriteti u sljedećih pet godina su jasni. Prvo, obrazovanje treba biti u centru naših planova za stvaranje radnih mjesta i rasta. I zato me Jean-Claude Juncker zamolio da podržim paket za investicije koje ćemo e, predstaviti u sljedeća tri mjeseca. Danas želim da da ispunjavamo ciljeve ne samo na početku mandata, već svake godine kada komisija bude, bude izrađivala preporuke za zemlje članice. To znači izvršiti pritisak na naše vlade da investiraju u učitelje i nove tehnologije u učionicama, da moderniziraju metode učenja, metode podučavanja i kurikulum. Također želim da se u zemljama članicama poprave javne financije kako bi se zaštitile investicije u obrazovanje i usavršavanje. Drugo, Želim se osigurati da naše kulturalne i kreativne industrije mogu procvasti u digitalnom svijetu. Europa je u vrhu kada se radi o kreativnim sadržajima. Time se moramo ponositi. I danas želim reći da se niti jedno pregovaranje o trgovinama ne, da neće ugroziti ključnu ulogu kulture i važnost e, javne potpore u tom smislu. tu želim citirati Žana Kloda Junkera. Nećemo žrtvovati europsku kulturnu različitost na oltaru slobodne trgovine. možete biti sigurni da kada je riječ o reformi autorskih prava, da ne samo da ćemo podržati umjetnike i stvaratelje, već ćemo podržati kulturalnu različitost koja se nalazi u centru europskog identiteta. Osigurat ću se da se europska akcija ogleda u očuvanju naših, naše kulture, onako kako to stoji u osnivačkim ugovorima. Treće, želim da naša sveučilišta postanu najvažnija na svijetu, najbolja na svijetu to je riječ o našim najvrijednim institucijama. One su stupovi našeg društva, one su vitalan izvor inovacije. U središnjoj Europi prije 1989. oni su bili bastioni slobode, održavali su e, naš slobodnu misao. Danas mnogi od njih tek trebaju otvoriti vrata prema svijetu. Mnogi od njih tek se trebaju prilagoditi socijalnim i ekonomskim izazovima. Želim reći da će Europska komisija iskoristiti sve raspoložive instrumente kako bi modernizirala naša sveučilišta i stvorila nov odnos u širem društvu. Trokut znanja između obrazovanja, obrazovanja, istraživanja i poslovnog svijeta želim pretvoriti u pravo partnerstvo. Nastavit ćemo investirati u Europski institut za inovaciju i tehnologiju, EIT, i u naše programe Maris klodovska kiri Institut, institut je veliki projekt koji već mijenja način na koji promišljamo inovaciju. Zahvalan sam parlamentu na podršci ovom institutu. Sada moramo raditi zajedno kako bismo postigli još veći uspjeh na način da proširimo njegove aktivnosti diljem Europe. U centar naših eh, politika stavit ću zajednički, naš zajednički istraživački centar one nam donose dobra istraživanja i čvrste dokaze. Također on će služiti svim političkim sektorima s kojima se bavimo. Zajednički istraživački centar je predivan mozak koji se nalaže u središtu našeg razmišljanja i želim da svi imamo koristi od njega. Dragi kolege, moj četvrti prioritet je uska suradnja sa kolegicom Marijan Tisen, povjerenicom za zapošljavanje i socijalna pitanja na način da se borimo zajednički protiv nezaposlenosti mladih. Znam da je Europska unija samo jedan dio rješenja. Mnogo teškog rada je u nadležnosti zemalja članica ali podržat ću i to odlučno sve u skladu sa resursima mog portfelja da bismo odgovorili na ovoj izazov i vjerujem da ćemo zajedno moći napraviti nešto. Uz vašu pomoć i radeći sa zemljama članicama možemo pomoći mladima da učine tranziciju prema svijetu rada. To ćemo postići modernizacijom našeg obrazovnog sustava tako da oni podrže radno, radno tržište iz 21. stoljeća. To ćemo učiniti njem garancije za mlade. Stvorit ćemo nova partnerstva između sveučilišta, fakulteta i svijeta rada. Pojačat ćemo kvalitetu usavršavanja. Daćemo mladima sve koristi iz neformalnog učenja, onog izvan učionica. Moja peti prioritet. Želim uključiti mlade u na odlučivanje mladi se suočavaju sa velikim izazovima. Gospodarska kriza ne samo da je dovela do porasta nezaposlenosti, ona je također dovela u pitanje mjesto mladih u društvu. Mnogi mladi su bolje informirani, bolje povezani nego što je to bio slučaj u prethodnim generacijama i to zahvaljujući novim društvenim medijima. Međutim, oni ne, nisu uvijek jako zastupljeni u današnjem društvu i to želim promijeniti. Strukturalni dijalog sa grupama mladih već je dokazao svoju vrijednost. Međutim, vjerujem da trebamo nadići tradicionalne, dobro organizirane partnere i trebamo um, nekako nadići razlike. Planiram s tim u vezi stvoriti novu platformu koja će nam pomoći da se obratimo jednom milijunu mladih u sljedećih pet godina. To će signalizirati pravu promjenu kada je riječ o participativnoj demokraciji te će dati pravu potporu naporima koje ovaj parlament poduzima da bi se obratio mladim ljudima. Moj šesti prioritet. Želim e, dati novi glas europskom građanstvu. To je više od puke riječi u našim ugovorima. Europsko građanstvo je važnije od zajedničkog, zajedničke putovnice. To je nešto više od nadopune našim vlastitim nacionalnim građanstvima. Želim da to bude nešto što dišemo, što živimo, nešto što obogaćuje naše svakodnevne živote, nešto što nam pomaže da gradimo europski identitet i koje će se uklopiti u sve druge aspekte naše ličnosti. I ovaj portfelj je najbolje mjesto za to. Obrazovanje, mladi, kultura i sport, svi naši programi stvaraju ovaj osjećaj građanstva i pripadnosti. Europa za građane njome podižemo svijest naše zajedničke povijesti i naših zajedničkih vrijednosti. To će pomoći ljudima da shvati što Europska unija čini za nju za, nju, za, za njih. U mom portfelju nećete naći riječi više jezičnost i sport, međutim oni su važan dio mog posla i ponosan sam što sam odgovoran za njih. Prvi put u europskom proračunu europski sport će dobiti 300 milijuna eura kako bi zaštitio mlade sportaše i prava djece, kako bismo se borili protiv dopinga, protiv namještanja utakmica, protiv nasilja i diskriminacije. Želim zahvaliti, parlamentu što je stvorio Europski tjedan sporta. Možete računati na moju potporu kada budemo iduće godine lansirali prvi Europski tjedan sporta. Promovirat ćemo učenje jezika, jezičnu raznolikost, i drago mi je da zato imamo snažne instrumente. Naš veliki program Erasmus Plus stavlja učenje jezika i jezičnu raznolikost među, svoj, među, svojih, glavnih, među svojih šest glavnih ciljeva. Promovirat ću sve evropske jezike, bez obzira na to koliki je broj govornika pojedinih jezika. Povelja o temeljnim pravima traži od nas da poštujemo jezičnu i raznolikost i radit ću sa gospodinom Timmermansom da se ispune odredbe iz ove povelje. Uvaženi članove, zadao sam si izvanredne zadatke. Kako bih odgovorio na njih, bit će i potrebna vaša pomoć. Ukoliko uspijemo, nećemo vidjeti se blagodati već danas. Poput graditelja srednjovjekovnih katedrala, možda nikad nećemo vidjeti rezultate svoga rada. Međutim, ja sam spreman za ovu zadaću i nadam se da ćete mi se vi pridružiti. I želim završiti uz dozu optimizma. Mislim da svi trebamo iskoristiti instrumente koji su nam na raspolaganju. Erasmus je postao jedan od najvrijednijih izuma Europske unije. On simbolizira naše vrijednosti, otvorenost, mobilnost i želju da upoznamo i razumijemo svoje susjede. Više nego bilo koji drugi program Erasmus nam je pomogao da izgradimo europski identitet. To je ono što je potrebno Uniji. Ponosan sam što ću preuzeti odgovornost za, novu, za novi program Erasmus+. Želim da zajedno radimo kako bismo se osigurali da će on dobiti za to potrebna sredstva. U naše dvije institucije nisu one koje dovode u pitanje ta sredstva. Ranije ove godine pokrenuli smo novi program i naša zadaća je da 4 milijuna ljudi dobiju priliku studirati, raditi živjeti u drugim zemljama. Ovo su moji prioriteti u sljedećih pet godina. Mnogo toga je pred, pred nama, a naša je dužnost saslušati naše građane i prije svega naše mlade. Biće mi čast služiti vas. Biće mi čast služiti ovom odboru i parlamentu kao europski povjerenik, vaš povjerenik. Zajedno možemo postići mnoge velike stvari i zato počnimo sa radom, već danas.